Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je u tijeku radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta kojim je jednostavno nametnula nove uvjete rada. Kvaliteta usluge koju pružamo zastupnicima i građanima time se dovodi u pitanje, uložena je najava štrajka iz navedenih razloga, prevođenje prestaje točno 22.30. W ide do e, informacji zapowiadającej nasz porządek. Bardzo serdecznie witam Państwa. Informaciju o našem načinu rada želim vas srdečno pozdraviti i e, zadovoljstvo je što ima puno zastupnika dalje ovdje, kao što znate. Povjerenik će nam predstaviti e, tri prijedloga zakonodavnih akata Komisija je usvojila i naravno želimo srdečno pozdraviti povjerenika ovdje u Europskom parlamentu. Parlament je završio prvi dio posla, mislim tu na izvješće gospodina Dorfmana koje je usvojeno 20. svibnja, tako da ćemo se sada držati našeg dnevnog reda i ako će biti problema koji su povezani sa zakonodavstvom. Nakon prezentacije dokumenata e, nastavit ćemo s radom. Dakle, radi se o različitim izvješćima, e, o e, ekologizaciji kao i o raspravi o drugim pitanjima. Kao što mi svi dobro znamo, moramo se požuriti E, imamo ograničeno vrijeme, tako da moramo e, nastojati tijekom tog e, raspoloživog vremena završiti posao vezano za te zakonodavne prijedloge. Dakle, povjerenik će sada dobiti riječ. I imamo dakle plan za današnju raspravu, dakle prvo koordinatori, dakle povjerenik, koordinatori, nakon toga zastupnici će imati priliku, a potom ponovno riječ dobiva povjerenik. I nakon toga će naravno na plenarnoj sjednici e, biti ponovno o tome riječi. Sada želim dati riječ povjereniku. Izvolite. Uh, Hvala vam lijepo. Gospodine predsjedavajući, želim se ujedno ispričati članovima odbora na kašnjenju. Nije uvijek lako predvidjeti kako će funkcionirati francuski javni prijevoz, na evo tu sam. E, hvala vam uvaženi zastupnik što ste organizirali ovaj večerašnji sastanak i što ste omogućili razmjenu mišljenja vezano uz e, prijedlog Komisije o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Na početku želim zahvaliti vašem izvjestitelju e, vezano uz komunikaciju Komisije, budućnost hrane i poljoprivrede, gospodinu Darfmanu, te članovima ovoga odbora koji su proizveli vrlo konstruktivan i koristan tekst izvješća. E, to je tekst koji ste osvojili u odboru i na plenarnoj sjednici i predstavlja značajan doprinos našim naporima. Kasnije ću nešto više reći o tome. Da kako e, ovi napori komisije samo su kraj prve faze i početak druge najvažnije faze, a to je ona međuinstitucijska i nadam se da ćete se složiti sa mnom da je ovaj prijedlog komisije u najmanju ruku dobra polazišna osnova za naš daljnji konstruktivni rad te da ćemo ga zajedno moći unaprijediti za korist naših poljoprivrednika i stanovnika u ruralnim područjima i želim vam iskazati svoju spremnost na prihvaćanje vaših prijedloga za poboljšanje ovoga prijedloga. Ja vjerujem da je on ambiciozan, uravnotežen i realističan te da je u skladu sa našim e, ciljevima koje smo zacrtali u komunikaciji iz 11. mjeseca. Imamo novi okvir za jednostavniju i održiviju zajedničku poljoprivrednu politiku. U ovoj fazi se ona suočava sa postojećim i novim izazovima i s obzirom na do sada neviđen pritisak na proračun Europske unije i čitavu Europsku uniju, smatram da je moja zadaća da našim poljoprivrednicima osiguram sigurnost i predvidivost koja im je potrebna. Posebno što se tiče važnih ulagačkih odluka koje mnogi poljoprivrednici moraju donijeti. Ovaj prijedlog je donesen upravo u tom duhu i rizik ne donošenja novoga e, odluke o novom okviru je nešto što predstavlja rizik za naše poljoprivrednike. Ja sam govorio o izazovima e, u smislu proračuna i mislim da bi bilo dobro da nešto kažem o najvećem izazovu s kojim se suočavamo. Drago mi je da ovdje i predsjednik odbora za proračune. Za samo devet mjeseci Ujedinjena kraljevina, jedan od najvećih neto doprinositelja proračuna Europske unije, napustit će Europsku uniju, što znači da ćemo imati manjak od oko 12 milijardi eura u proračunu, što vam je dobro poznata činjenica. No istovremeno su države članice e, donijele odluku o tome da se suoče sa novim prioritetima u Europskoj uniji, posebno u području migrantske politike te sigurnosti i obrane europskih građana. Imajući u vidu sve ovo što sam naveo i činjenicu da nemamo jednoglasnost kada je riječ o povećanju doprinosa država članica proračuna Europske unije, Europska komisija je morala iznijeti prijedlog proračuna u iznimnim okolnostima i morali smo biti oprezni s obzirom da si ne možemo priuštiti deficit poput država članica. I zato smo e, predložili rez u ZPP-u od samo 5%, odnosno 12% e, stalnim cijenama. E, dakle, mi smo pred, podnijeli ovaj prijedlog e, dakle, u realnoj i nominalnoj vrijednosti valute. E, neki su ustvrdili da je bilo određenih nepoštenih namjera u načinu na koji je predstavljen proračun, međutim ja želim odbaciti takve optužbe, iako shvaćam osnove zbog kojih su neki iznijeli takve pritužbe. I nisam ovdje da bih e, vodio akademsku raspravu o tome na koji način možemo mjeriti višegodišnji financijski okvir u usporedbi, dakle, usporedbi sa prethodnim razdobljem. Mislim da je najvažnije koji je konačni rezultat za naše poljoprivrednike. U nastojanju da budem u potpunosti transparentan, shvaćam da su moje službe podnijele detaljni radni dokument gdje se nalaze tehnička obrazloženja za ZPP nakon 2020. godine, uključujući i e, godišnji, e, godišnje brojke te e, troškove za tržišne mjere. Moje službe će i dalje biti na raspolaganju, budu li vam potrebna daljnja pojašnjenja. Prema mom mišljenju ovaj proračun e, je rezultat e, vrlo izazovnih okolnosti u kojima smo ga radili. No pažljivo sam saslušao reakcije brojnih država članica, posebno onih e, na neformalnom sastanku ministara poljoprivrede u Sofiji koji je održan nedavno, vezano uz adekvatnost proračunskih sredstava za ovu politiku. Budemo li imali više sredstava za ZPP, ja sigurno neću se prepriječiti na putu tih dodatnih sredstava, niti vi, niti bilo tko drugi. Međutim, prije svega je potrebno postići suglasnost da bi do toga došlo. Brojni su apelirali na to da se zadrže e, da se zadrži sadašnja razina financijskih sredstava u predstojećem razdoblju, no će, to će ovisiti o državama članicama. Konačni rezultat vezano uz MFF ovisit će o e, šefovima država i vlada. E, politika se svodi na donošenje pravih odluka, posebno kada imate manjak financijskih sredstava. Ja sam tijekom svog mandata saslušao brojne poljoprivrednike, ministra, ali sam se često imao priliku sastati i s vama e, u ovome odboru i nije, ne plašim se reći da su i e, stvari o kojima smo ovdje razgovarali doprinijeli našim odlukama. A odluke koje je komisija donijela vezano uz proračun bilo je da se stavi naglasak na e, zaštitu izravnih plaćanja i zaštite dohotka poljoprivrednika. Kako bi naši poljoprivrednici i njihove obitelji mogli postići održivost. Jer ako usporedite poljoprivredu s bilo kojim drugim sektorom, vidjet ćete da 46% e, dohotka dolazi iz izravnih plaćanja, a ostatak dolazi s tržišta, a tržište ponekad može biti vrlo zahtjevno i nepredvidivo. U, s obzirom dakle na imat ćemo još doprinose država članica oni koji bi željeli da se to poveća, moraju biti svjesni da su za to potrebna dostatna e, dopunska financijska sredstva. Nadam se da ćemo dobiti dopunska sredstva kako bismo mogli ostvariti dodatni napredak i u smislu konvergencije. Da bismo osigurali e, poštenu raspodjelu plaćanja i da bismo pomogli e, srednjim obiteljskim gospodarstvima, Europska komisija je iznijela čitav niz prijedloga kao što su Određivanje gornje granice e, izravnih plaćanja na način da to nema snažnog utjecaja na zapošljavanje, države članice će moći odrediti granice između 60 i 100 tisuća eura, te će se primjenjivati načelo degresivnosti, a e, ostatak sredstava će se raspodijeliti među državama članicama. Zatim, države članice će moći ponuditi manjim gospodarstvima e, jedan paušalni iznos i treće, e, što se tiče interne konvergencije, države članice će se morati pobrinuti da do kraja razdoblja MFF-a niti jedno gospodarstvo ne dobije dakle da prosjek bude 75% na razini Europske unije. Mi smo smatrali da je također bitno e, redefinirati stopu sufinanciranja što će odgovarati iznosu od 15,3% u drugom stupu što se tiče sredstava iz EU proračuna. Iznijeli smo taj prijedlog zato što države članice imaju priliku u drugom stupu popuniti taj nedostatak iz vlastitih sredstava ili pak e, prijenosom sredstava iz prvog u drugi stup i to u iznosu od 15%, 50%. Države članice će imati, dobiti tu mogućnost ukoliko budu smatrale da e, žele staviti snažniji naglasak na drugi stup ZPP p-a umjesto na prvi stup. Mi smo u više navrata razgovarali o zadržavanju tržišne orijentacije ove politike, što je ključno ne iz ideoloških razloga ili zbog međunarodnih pravila. Bez tržišne orijentacije gospodarska održivost poljoprivrede u EU mogla bi biti dovedena u pitanje. Trebamo vidjeti na koji način podržati tu tržišnu orijentaciju ZPP-a i u tom kontekstu moramo osnažiti položaj poljoprivrednika u prehrambenom lancu i e, pritom bih e, se htio nadovezati na uredbu Omnibus. U prijedlogu komisije budući ZPP će ponuditi mogućnost potpore e, udrugama proizvođača koji će se baviti smanjivanjem troškova, okolišnim mjerama i mjerama za smanjivanje rasipanja hrane. Osim toga, Europska unija će dati pomoć i za operativne programe, što će po prvi puta biti otvoreno za sve poljoprivredne sektore. Kao što vidite, mi smo spremni ponuditi nove prilike sukladno vašim prijedlozima i vašem pristupu u označivanju statusa poljoprivrednika u e, poljoprivrednom lancu. E, dakle, moći će se izdvojiti 3% iz financijske omotnice iz prvog stupa za takve mjere. Mislim da vas neće iznenaditi da Isto tako želimo osnažiti klimatske i okolišne mjere, to smo vrlo jasno signalizirali u našoj komunikaciji iz studenog, a e, o tome je već bilo riječi i u Pariškom sporazumu iz 2015. godine te e, u sporazumu UN-a o prehrani i u ciljevima održivog razvoja. Sve ankete koje smo proveli pokazuju da građani cijene opće dobro koje e, generira poljoprivreda i imajući to u vidu, jedan od tri ključna cilja ZPP-a bit će osnaživanje klimatskih i okolišnih mjera. Ovaj nacrt zakonodavstva obuhvaća tri cilja na razini Europske unije, e, što govori o važnosti ekološkog aspekta ovog zakonodavstva. Mi smo također htjeli reagirati na kritiku postojećeg e, sustava ekologizacije u ZPP-u, o tome je često bilo riječi i odlučili smo odustati od tih mjera ekologizacije te ih zamijeniti mjerama za koje smatramo da su primjerenije i da će bolje ostvariti naše ambicije. A to znači osnaživanje okolišnih uvjeta za sva izravna plaćanja, 30% ruralnog ruralnih sredstava će biti usmjereni na mjere za zaštitu okoliša. Zatim fleksibilnost e, za prijenos sredstava iz jednog stupa u drugi, ukoliko to države članice budu htjele, moći će to učiniti za dodatnih 15%, dakle iz prvog u drugi stup i moći će to izdvojiti za ekološke e, mjere Također smo ponudili mogućnost državama članicama e, za dodatne ekološke mjere u prvom stupu čime će se ponuditi poticajne mjere za poljoprivrednike koji se odluče za dodatne mjere. Četrdeset posto e, sredstava bi trebalo dakle biti izvorno za tu namjenu. Što se tiče simplifikacije ZPP-a, htio bih reći da smo u posljednje tri godine uveli više od sto dodatnih mjera. I ova politika je sasvim razumljivo bila podložna kritikama zbog velikog administrativnog opterećenja. Imaćemo e, tri nova modela provedbe koja će nam e, omogućiti stvarnu simplifikaciju. Prije svega ćemo se prilagoditi stvarnoj situaciji korisnika, države članice i regije će u budućnosti same definirati mjere te kriterije prihvatljivosti i to na temelju strateškog plana za ZPP. Imaćemo veću transparentnost i bolje razumijevanje te pravnu sigurnost zahvaljujući vezi između onoga koji će definirati strateške ciljeve i samih e, poljoprivrednika. Mjere će se moći definirati na ciljani način sukladno stvarnim potrebama poljoprivrednika na terenu. Zatim drugi aspekt ovog modela provedbe bit će prebacivanje naglaska na rezultate i uspješnost. U buduće će se smanjiti kontrole e, i interna revizija komisije će se ograničiti samo na opći sustav, a ne e, na zahtjeve koji se odnose na pojedinačne poljoprivrednike i vjerujem da će to poljoprivrednici pozdraviti. Korištenje novnih tehnologija omogućit će automatiziranje i ubrzavanje administrativnih postupaka, a poljoprivrednici će imati veći pristup pomoći i savjetima u području poljoprivrede. A zahtjevi za izvješćivanje e, javnoj upravi bit će također pojednostavljeni. Zatim podaci iz satelita Kopernikus omogućit će modernizaciju nadzora od strane uprave i općenito upravljanja ZPP-om, od toga će poljoprivrednici imati brojne koristi. Budući ZPP moći će se koristiti uh, udaljenim e, sagledavanjem poljoprivrednih aktivnosti i to uz razmjerno niske troškove. Na taj način ćemo imati usporedive podatke na razini Europske unije za potrebu praćenja provedbe politike, bilo da je riječ o sigurnosti opskrbe ili pak o okolišnim mjerama. I to će Time će se zamijeniti klasične kontrole e, poput e, provjera na terenu, inspekcija, a time će se ujedno smanjiti i administrativno opterećenje te e, kontrole koje se provode na poljoprivrednim gospodarstvima. Na taj način će poljoprivrednici isto tako imati manje složen postupak podnošenja zahtjeva, na što se često žale. Partneri će moći postati punopravni partneri e, zajedno sa upravom, što znači da će se manje vremena trošiti s inspektorima na terenu, a imat će više vremena e, kako bi mogli ispuniti uvjete prihvatljivosti u svojim programima. Isto tako će moći iskoristiti sinergiju sa e, digitalnom tehnologijom da predviđanje usjeva i to će omogućiti bolju automatizaciju njihovih djelatnosti te smanjiti birokratski dio posla. Mislim da će to isto tako imati brojne pogodnosti za javne uprave država članica. Automatizirana obrada podataka omogućit će provjeru e, kriterija prihvatljivosti za e, programe potpore, zatim smanjit će se troškovi zbog manje inspekcija na terenu, te će se dobiti e, ažurirani podaci zahvaljujući novom procesu obrade. To će svakako biti dobro za mjerenje e, učinka politika. Osim toga, e, e, geoprostorna aplikacija pokazala se dobrim instrumentom za provjeru grešaka i izbjegavanje sankcija za poljoprivrednike i to će nam biti od velike koristi u razdoblju nakon 2020. godine. Da bi se smanjilo administrativno opterećenje za poljoprivredne države članice će moći unaprijed ispuniti dio obrazca zahvaljujući dostupnosti pouzdanih podataka. To će omogućiti jedan e, sustav u kojemu će poljoprivrednici samo potvrditi svoj zahtjev koji će im administracija unaprijed dostaviti. Na taj način će javna uprava pomoći poljoprivrednicima u ovom postupku. E, htio bih također spomenuti jedno pitanje koje je od središnjeg značaja za ZPP, a to je zajednička priroda svih ovih elemenata koje sam spomenuo. To će sve doprinijeti činjenici da zajednička poljoprivredna politika ostane stvarnom zajedničkom politikom koja će se temeljiti na ravnoteži između te zajedničke prirode i činjenice da države članice mogu fleksibilno odgovoriti na lokalne specifičnosti. Moramo se udaljiti od e, pristupa e, jedinstvenog modela, od zajedničke poljoprivredne politike koja je utemeljena na pravilima prema onoj koja se temelji na rezultatima a istovremeno ne moramo odustati od zajedničkog poziva e, zajedničke poljoprivredne politike. I dakle, to je upravo ta ravnoteža koju želimo postići i htio bih apelirati na vas da zajedno radimo na postizanju toga cilja za naše poljoprivrednike i za sve one koji od nas očekuju postizanje ciljeva kao što su ekološki ciljevi, e, socijalna kohezija i sigurna opskrba hranom. Htio bih samo spomenuti e, koje su mjere koje predlažemo kako ne bi došlo do renacionalizacije. Tu će biti uključeni zajednički europski ciljevi i zajednički zahtjevi koji se odnose na tipove intervencija, plan odobrenja za strateške planove u sklopu ZPP p-a, uključivat detaljni plan konzistentnosti politika E, da se vidi jesu li one u skladu sa zajedničkim zacrtanim ciljevima. Države članice će dobiti financijsku pomoć i svaki drugi oblik pomoći u pripremi izradi tih strateških planova. Godišnje izvješćivanje omogućit će rano otkrivanje pogrešaka u slučaju da neke države članice ne postižu odgovarajuće rezultate i Europska komisija će moći poduzeti odgovarajuće korektivne mjere te zatražiti od država članica da izrade akcijske planove ili im pak obustaviti plaćanja. Biće također zahtjevi za evaluaciju, evaluaciju koju će omogućiti ocjenu e, uspješnosti politike a Države članice će biti odgovorne za evaluaciju strateških planova, no komisija će e, izraditi završno izvješće na temelju provedbe prve tri godine e, strateškog plana. I to je dakle argument protiv renacionalizacije. Drago mi je da smo to izbjegli. Gospodine predsjedavajući, na početku sam spomenuo izvješće Dorfman i važan doprinos koje je to izvješće dalo nakon usvajanja na plenarnoj sjednici. Moje službe su izradile vrlo detaljnu sveobuhvatnu analizu toga izvješća kako bi ustanovile e, u čemu se slažemo, a gdje su razlike u odnosu na prijedlog komisije. Mi smo napravili analizu i zaključili smo da je oko 90% preporuka iz izvješća Dorfman uzeto u obzir u prijedlogu komisije. Prema tome, glavno područje gdje postoje neke razlike je ono koje se odnosi na proračunska sredstva. O tome sam već nešto rekao. Ovaj novi odnos između Europske unije, država članica, regija i poljoprivrednika, dakle mi smo u tome ponovili svoju predanost odredbama ugovora, istaknuli smo važnost uloge malih i srednjih gospodarstava, kazali smo da države članice trebaju imati razumnu E, razuman prostor za fleksibilnost unutar zajedničkih pravila. Također smo ukazali na opasnost od prekomjerne regulacije na razini država članica. Naglasili smo važnost satelitskih snimaka, zatim stavili smo naglas na e, sustav za potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima i također smo zadržali pojam poljoprivrednika na nepuno radno vrijeme. Mi smo zadržali strukturu ZPP-a na dva stupa, također smo istaknuli važnost izravnih plaćanja. Rekli smo da ćemo olakšati izdvajanja za istraživanje i razvoj u iznosu od 10 milijardi eura. Naglasili smo važnost poljoprivrednika u e, zemljopisno osjetljivim područjima te naglasili važnost mladih poljoprivrednika. Zadržali smo SAPS Uključili smo snažnu uvjetovanost u e, mjerama zaštite okoliša Također smo prepoznali važnost ravnomjerne raspodjele među državama članicama i po prvi puta smo izradili jedan, jednu ideju pametnih sela. Što se tiče poljoprivrednika u prehrambenom lancu, mi smo zadržali e, zajedničku organizaciju tržišta u prvom stupu ZPP-a. Olakšali smo državama članicama da imaju veću fleksibilnost u izradi odgovarajućih e, instrumenata za upravljanje koji će biti obvezni. I na kraju što se tiče transparentnog postupka donošenja odluka, dogovorili smo se da postoji potreba za snažnim e, okvirom na razini Europske unije, te smo se složili da je potrebno ostvariti što veći napredak prije kraja ovog razdoblja. Prepoznali smo e, važnu ulogu koju igra e, svemirska tehnologija. A što se tiče e, novog sustava ekologizacije, predložili smo e, novi sustav uvjetovanosti u prvom stupu koji će biti obvezujući i novi sustav pravila u slučaju da se želi ići dalje od toga. Zatim smo e, također stavili naglasak na mala i srednja gospodarstva gdje vidimo novu ulogu obuke i tehnologije. Također imamo i dobrovoljni sustav vezane potpore koji se spominje u vašem izvješću i to je čitav niz primjera oko kojih se slažemo. To je e, velik broj toga ste vi već izglasali i očito je da postoje zajednički aspekti u e, vašem radu i prijedlogu komisije. Veći dio ovoga prijedloga e, bit će dovršen u sljedećih nekoliko mjeseci. Ja osobno i moje službe bit će vam na raspolaganju da odgovore na vaša detaljna pitanja i da kako možemo razgovarati o svim aspektima prijedloga i u političkom smislu. Ovdje sam htio e, progovoriti o najvažnijim političkim e, pitanjima vezano uz vaše i moje prijedloge i kao odgovor na neke od e, prvih komentara. Ovo je da kako na točka za daljnji rad i za modernizaciju i simplifikaciju ove politike temeljem vašeg izvješća i temeljem komentara država članica u okviru Vijeća za poljoprivredu. Radujem se konstruktivnoj suradnji i vjerujem da će vaša ekspertiza biti ključna kako bismo dobili dobar rezultat za naše poljoprivrednike i vjerujem da ćemo to moći ostvariti u sljedećih nekoliko mjeseci te da ćemo moći unaprijediti ovaj prijedlog u svim aspektima gdje to bude moguće. Hvala. Hvala vam lijepa. Imamo malo zakašnjenje. Povjerenik je imao sada svoje izlaganje, Sada imamo više od 30 javljanja za riječ. Dakle, dvije minute, a nakon toga odgovori povjerenika. Potom zastupnici još mogu govoriti po mitu. E, mito. Molim vas držite se vremena za e, riječ. Zahvaljujemo, naravno e, se svi zajedno zahvaljujemo povjereniku kako bismo što prije mogli završiti. Sada počinjemo. Dakle, koristit ću ovaj, dakle 50. Gospodin Despet ima dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala povjereniče. Tijekom vašeg eh, govora, gospodine povjerenike, 90 tih godina jedan je eh, čovjek izabran za a, za predstavnika govne. Vi ste dobro izložili svoju stvar, ali mislim da imamo još puno potrebe za raspravu, to stoga bih neprestano govorite o smanjenju administrativnog opterećenja, ali bojim se da ćemo na kraju imati više administracije nego manje. Kao njemački zastupnik znam kada je moja vlastita um, zadužena, onda ćemo dobiti u 27 država članica um, jedno administrativno opterećenje s Eh, ovog sam vikenda razgovarala s mladim eh, poljoprivrednicima i mnogi su rekli da pod ovim uvjetima neće biti spremni da dalje vode svoja gospodarstva. Dakle, bojim se da ono što smo eh, puno uložili već u drugi stup, dakle, što je slučaj u mojoj rodnoj zemlji Bavarskoj, ne možemo davati još i više, jer ako je to cilj već zadan u prvom stupu, onda taj e, cilj ne možemo dodatno e, pospješiti i podržati u drugom stupu, ali gospođa potpredsjednica Mary McGinnis, koja danas nije mogla biti s nama, zata je e, jer je dobitnice ne nagrade u Dublinu, ona mi je naime zamolila da postavim jedno pitanje, a to je E, prijedlog e, dovoljno zapravo e, čvrst vezan za Brexit, a imat ću još vremena postaviti vam pitanja, gospodine povjereniče. Euh, Hvala lijepa. Povjereniče, ne, vaš prijedlog nije niti ambiciozan, niti uravnotežen, niti realan. A isto tako se mnoga ograničenja ne uzimaju u obzir. Napredovali ste, govorili ste o 12% proračuna. E, tu ste barem napredovali, vi ste govorili barem za ruralni razvoj. Mislim da nam vi e, predlažete najfleksibilniji okvir kako bi države članice što prije postigle dogovor, ali ne čujemo ništa o tome kako situacija teče od početka 90. godina, od odvajanja e, povezanosti pojedinih e, subvencija i potpora. Sve do Lisabonskog ugovora smo čekali da e, Europski parlament ima svoju riječ po pitanju zajedničke poljoprivredne politike, a vi nas zapravo stavljate sada na rezervnu klupu e, kako ne bismo uopće sudjelovali u tim pregovorima. Ono što mislim da jest problem u vašem prijedlogu s mog stanovišta jest kad imate liberalni projekt i kada tržišta više ne mogu davati na ispravan način plaćati dakle poljoprivrednike onda je to kraj E, kada, na kome je odgovornost da reagira za slučaj krize na tržištu? A takva slučaju to može samo napraviti e, se na nivou zajednice. Vi zapravo po mom sudu idete na renacionalizaciju zajedničke poljoprivredne politike. Što možete na to odgovoriti, molim? Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Krenut ću ravno na stvar ako je... Dakle, poljoprivreda kao što znamo je jedno gospodarska grana kada razmišljate sve u redu i onda najednom sve je krivo. E, e, I vidjeli smo da se to događa nedavnih godina uvijek na novo Dakle, ne možemo davati garancije onome što će se događati. Dakle, ono što zahtjeva iduća e, zajednička poljoprivredna politika jest da se poljoprivredniku da alate, instrumenti da se nosi sa izazovima. Ali želio bi santi više kako će e, kako ćete oblikovati proces u državama članicama i kako je e, zamišljena koordinacija između jednog koordinacijskog tijela i komisije jer mislim da je to ključno. Ono što bismo mogli ovdje je stvarati jednu novu administrativno čudivo, čudovište e, I pitanje je dakle e, kakva je veza između država članica i komisije ako nam to možete objasniti i mnogo stvari se može razjasniti tijekom idućih e, mjeseci. E, može se dogoditi da će konačni rezultat ono što će biti na korist poljoprivrednika i e, gledao sam niz reformi zajedničke poljoprivredne politike između povjerenika Fišlera i vas. Dakle, to je niz reformi, ali ono što ljudi zaboravljaju kada se razgovora o, e, reform, o, o proračunu. E, dakle, kod reformi zajedničke poljoprivredne politike e, su na neki način poljoprivrednici su zakinuti i ništa se o tome ne spominje. Dakle, sa mojeg stajališta moram vam reći, taj novac su zaradili stočari, ratari i ništa za sada nije njima na raspolaganju, dakle novac je izgubljen zbog toga što radi e, Europske komisije kroz svoje trgovinske sporazume sa Mercosurom. Tak, tak, kiedy mówimy o tym liberalizmie, o czym mówił pan poseł Andrzeju. Ovdje govorimo ovdje liberalizmu. Andreas je o tome progovorio i spomenuo. Dakle, tu možda ne smijemo zaboraviti e, da smo e, e, spomenuli povjerenika Fišlara. Hvala gospodine povjereniče što ste nam ponudili da ponovno razgovarate s nama ako imamo pitanje. Za mene je prije svega važno pitanje proračuna i što će se dogoditi ako nećemo na vrijeme završiti i ako nećemo imati proračuna. Hoće li postojati prijelazno razdoblje ili pak poljoprivrednici sada E, moraju računati na smanjena sredstva u budućnosti. Govorili ste o strateškim planovima i čula sam da treba postojati na radna skupina kao potpora država članica. I mislim da je to hitno potrebno. Hoćete li tu zapravo predložiti konkretne mjere koje trebaju biti provedene ili dajete informacije kako strateški planovi trebaju izgledati? E, već je bilo govora o pojednostavljenju, a vi e, ste tražili e, naravno orijentaciju na uspješnost i godišnje planove. Ne znam kako kako to se slaže sa, sa pojednostavljivanjem procedura za poljoprivredne. Što, je, što se tiče pitanja uvjetovnosti, tu imam još jedno pitanje. Je li, je li tu postoji nužna e, nadogradnja e, kada se radi o savjetodavnoj službi jer mnoge države članice te savjetodavne službe nemaju. Što se tiče kapiga, dakle tu imamo određenih e, ideja kako možemo spriječiti da u budućnosti ne dolazi do umjetnog razdvajanja gospodarstva. To je nešto što nas trenutno muči, to vidim ovu najavu ne toliko e, negativno, to nudi šanse i te šanse trebamo iskoristiti, svi trebamo raditi na tome da rezultat toga bude pozitivan za naše poljoprivrednike i za, manje, i za manja i srednja poduzeća. Gospodin e, Kalki. Hvala lijepa gospodine predsjedanje. Svaki povjerenik za poljoprivredu je označen e, određenom E, usporedbom sa prethodnim, dakle, e, e, dakle manje povjerenika, manje mladih poljoprivrednika i brojki koje često čujemo i da 80% plaćanja zapravo idu najbogatima, 20% onima siromištama. Znamo da je jedini put kako možemo adekvatno se nositi sa tom nejednakošću da e, stavljamo gornju granu, e, granicu za izravna e, plaćanja i čuli, smo, čuli smo o dokumentima E, da će je Europska komisija predložiti 16.000 eura izravnih plaćanja. Vaš prijedlog je e, e, pun zapravo rupa, dakle bilo kakva plaćanja vezana za ZPP je miraž. Rekli ste da želite staviti prioritet na zaštitu izravnih plaćanja, a umjesto toga vi stavljate prioritet na E, interese velikih farmi nasuprot većini poljoprivrednika u vezano za mlade poljoprivrednike jer mi želimo svakako osigurati budućnost europske poljoprivrede trebamo mlade poljoprivrednike oni su ponovno na, e, na milosti zato jer njihova e, i dalje ključna prava za plaćanja ostaju ista. Mislim da E, pojednostavljenje e, koje ste govorili da toga zapravo nema. Mi želimo pojednostaviti plaćanja za zajedničku poljoprivrednu politiku. Imamo, imamo e, definiciju za prihvatljivu zemlje, zašto ne uvesti mjere koje će uvesti jednaka plaćanja za hektar zemljišta. Onda će ako bi to postojalo, onda bi velika većina poljoprivrednika biti u boljem položaju, a ruralne zajednice bi dobile snažne ekonomske poticaje, a jedini ljudi koji bi tome mogli prigovoriti su one velike farme koje sam spomenuo, koje zapravo podrivaju trenutačni sustav e, politike e, dakle e, povjereniku politika je dakle okoliš je nešto što pati, gubimo poljoprivrednike i e, zaposlenost Dakle, oni koji su zaposleni zapravo pate zbog ove politike i rezultat da radimo i dalje, 80% i dalje ide u prvi stup i e, treba sve ostati kao što jest. Što se tiče ekolorizacijenja, ekolorizacija, vi spominjete ambiciozne nove mjere, ali niste spomenuli koje su to ambiciozne mjere za zaštitu okoliša. Vjerujete da će planovi država članica da se e, provodi na ambiciozna poljoprivredna politika. I one bi sada trebale biti te koje će ostvariti bolju okolišnu politiku. I vaš odgovor je kao i prije da, se da moramo zauzeti svoj položaj na svjetskoj poljoprivrednoj sceni ali e, recite kako se u to uklapaju e, sporazumi o slobodnoj trgovini e, ne možemo otvoriti tržišta, a Europa treba je, jeftinije proizvoditi. To jednostavno ne ide jedno s drugim. Ja sam zaista ljut zbog smanjenja sredstava u drugom stupu, stoga se time zapravo Um, uh, uništava i mjere za zaštitu okoliša. Uh, vi znate da uh, kapug neće ići zato jer će se tome suprotstaviti pet velikih zemalja, stoga bi bilo najbolje da povučete svoj prijedlog, da dođete sa jednim novim prijedlogom i dopustite da izvučemo pouke iz politike koja je zakazala i da ne nastavimo business as usual jer e, ako nastavimo istim putem dođite k nama ponovno za par tjedana i e, predstavite nam novi prijedlog. Vidite dopisuje pan poslovi humor. Da, vidim da. Vi imate veliki smisao za humor, zastupniče. Imamo 20 milijardi viška u e, komercijalnim odnosima. Gospodine Aginju. Ja me zanima koji je akcijski dio novog prijedloga. Koji od pet stakleničkih plinova bi poljoprivrednici trebali smatrati? Hoće li e, smanjenje e, se zapravo i moći mjeriti? Hoće li uključivati najveći plin? I e, kako da se zna hoće li se metan iz E, krava smanjivati više ove godine odnosno na prošlu godinu. A isto bi vrijedilo za dušikov e, dioksid a dušikov oksid i e, zaista trebamo dobiti točne smjernice u tom smislu. I isto tako što znači poboljšanje u klime u svijetu? A što ako dođe do pogoršanja? Koji dio tog pogoršanja bi se pripisao s stakleničkim plinovima, koliko e, same e, stvarima kao što su utjecaj mjeseca, utjecaj sunca, e, utjecaj valova i svega što utječe na svjetsku klimu. Dakle, trebamo dobiti priručnik o tome e, kako da se poboljša e, vrijeme u svijetu jer zapravo nema pravih zakona o tome i zbog toga bi sami poljoprivrednici mogli biti zbog toga kašnjeni. Hvala, e, kažnjeni. Hvala lijepa gospodin Lozo. Hvala lijepa. Hvala i vama povjereniče. Mislim da poljoprivrednik, odnosno poljoprivreda mora biti u srži zajedničke poljoprivredne eh, politike, a tlo je zapravo E, su pluća poljoprivrede. Moramo biti vrlo jasni i želim privući vašu pozornost na mogućnost prebacivanja sredstava iz prvog u e, drugi stup i isto tako izravna plaćanja u Europski fond za ruralni razvoj. Da li mi želimo imati poljoprivrednu politiku koja će služiti tome da se narodi Europe hrane i da od toga žive poljoprivrednici? Kako ćemo znati više o članku 123. Hoćemo li moći što e, će se to odraziti na prihode poljoprivrednika. Osobno to me čudi. Što se tiče pojednostavnjivanja e, zpp p-a i e, ekologizacije zajedničke poljoprivredne politike, bojim se da u to ne vjerujem. Ja sam poljoprivrednik i mislim da će to biti samo sve više papirologije, a rezultat će biti da će biti sve manje poljoprivrednika koji jedan za drugim stavljaju ključ po vrata. A što se tiče poljoprivrednih aspekata, oni su u nadležnosti država članica. I e, što se tiče Schengena i drugih, postoji iluzija jedinstvenog teritorija. E, jako me brine to što Europska unija namjerava predložiti državama članicama da kupuju zemljišta a istovremeno Europa omogućuje spekulaciju različitim tvrtkama i holdincima i to zapravo nema apsolutno nikakvog interesa za poljoprivrednike. Ovo o čemu sam ja sada govorio neće se svidjeti Europskoj uniji, ali vam jamčim da moji kolege poljoprivrednici će to cijeniti. Hvala lijepa. Kao što sam vam najavio, mi ćemo sada e, saslušati odgovore poljoprivrednika. Izvolite. Hvala lijepa. Prije svega e, e, model gdje se neće e, ništa dogoditi. Imamo odnose između Europske komisije i država članice. U paketu je 2013. godine uspostavlja se odnos između Europske komisije i poljoprivrednika. A svi kriteriji e, za programe subvencija su one u kojima odlučuju e, odlučuje Europa, a njime zajednički upravljaju Europske unija i oni koji su zaduženi za provedbu. A e, sada mi predlažemo nešto gdje nećemo imati jedinstven model za sve, već će biti fleksibilno sve to, jer će se moći sve prilagoditi na lokalne e, situaciju, a imamo devet ciljeva. A sve što se napravi mora odobriti cijela Europska komisija, ne samo povjerenik za poljoprivredu. Dakle, to je vrlo temeljna promjena jer e, Europa neće sada više odlučivati koliko neko drvo treba biti široko ili koliko treba biti udaljenost od jednog drveta do drugog. Jednostavno E, trebat će države članice puno toga određivati. I ne vidim kako to znači više birokracije. Većinu toga što se sada ukida e, kako se ne bi podustručilo i preklapalo s onim što postoji na nacionalnoj razini. Dakle, smanjujemo pravila kojima se poljoprivrednici moraju podvrgavati. A mladi poljoprivrednici su, gospodine Des, to od naših bitnih kriterija, sada i to prvi puta ako države članice već neke stvari rade e, vezano za poreze, leasing i tako i dalje, to će se uzimati u obzir u strategijama koje se rade, a Europska unija će dati dodanu vrijednost, barem tako što će napraviti jedan dobar plan i vidjet ćemo kako možemo postići bolji rezultat za mlade poljoprivrednike koje imaju manje od 35 godina. Mislim da je to važno. U izvješću Dorfman stoji 187 prijedloga. 187. 175 su oni s kojima se možemo u načelu e, složiti, a 12 preostalih su e, odnosi na novac. Drago mi je da ovdje s nama danas i predsjednik odbora za proračun, ali e, tu moramo reći da je ovo u našem prijedlogu najbolje što smo u početku mogli napraviti, a VFO sljedeće godine mora pokušati poboljšati e, cijelu e, situaciju, ali 185 od 187 mislim da je prilično dobar razmjer. Gospodine Andrije, ja sam pročitao e, što e, se je predložio socijalisti i demokrati. Kao što sam proučio sve što kažu i drugi e, polubovi zastupnika. A vašim politikama E, vezano za tržišne orijentacije želimo promijeniti situaciju iz 1982. godine. E, slažem se da mi možemo intervenirati u nekim situacijama i to piše vašemu dokumentu i zato smo mi učinili obveznim da instrumenti za upravljanje rizikom se oslanjaju na uredbu Omnibus i da se e, gradi mnogo toga na temelju zakonodavstva od E, nepravednoj trgovini i tako dalje. Dakle, prijedlozi za upravljanje krizama su tu, moraju biti utemeljeni. E, tu su također i po prvi puta obvezni alati za upravljanje rizikom. Dakle, sve to nalazi se u našem prijedlogu. E, gospodine Nikolson, mislim da sam odgovorio na vaše pitanje o promjeni od toga da se više usmjeravamo na poljoprivrednike. E, i, dakle, više se usmjeravamo poljoprivrednike, a manje na države članice. Moramo paziti da nam više predkomjerno e, regulativu. A vi dobro znate da u e, vaše vrijeme nikada nije bilo indeksacije plaćanja za poljoprivrednike, ali uvijek su postojale te realne e, cijene. I e, ako se nekome e, zna da je ista stvar vezana za to koliko se izdvaja a i koliko će oni dobivati e koji iznos 2020-2021. Dakle, što su dobivali prije 15 godina i što dobivaju sada i koliko će to vrijediti za 20 godina. Dakle, radi se o novcu koji dobivaju, ali naravno pozdravljamo novac koji će doći bez obzira na koje izvore. Da, vrlo vam je to romantično kad god se radi o novcu. Čestitam predsjedavajućem. A u našoj odredbi prijedlogu postoji i odredba o sektorskom pristupu. Dakle, mi govorimo o tome kad god je neki sektor po pristup, e, pod e, pritiskom i tražimo da imamo po nekim pitanjima više sektorski pristup. To je važno naglasiti i važno je znati jer mnogi sektori su s vremena na vrijeme pod pritiskom. E, novac jest vrlo važan, a moramo dati izvjesnost i predvidljivost našim poljoprivrednicima. Vremena su neizvjesna zbog Brexita. Krajem ožujka ako nema e, dogovora između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva, moramo se zaista zapitati vrlo ozbiljno što će biti sa tim sredstvima. Znam da se odbor za proračun sada time bavi, a mi moramo raditi s njima kako bismo osigurali kontinuitet plaćanja. A ako ne dođe do dogovora kako ćemo nadoknatiti 12 milijuna eura plaćanja e, krajem ožujka, dakle treba vidjeti. Jer moramo poljoprivrednicima dati sigurnost i izvjesnost. S vremenom ćemo e, sasvim sigurno više reći o tome. Vi govorite o performanciji i kako stvari funkcioniraju. Dobijamo godišnje izvješća od država članica na tu temu. Imamo 200 pokazatelja u koje tražimo ovom času kao informaciju država članica. I to se mora jako e, promijeniti i smanjiti. E, savjetodavna služba će biti obvezna. Svaka država će morati imati savjetodavnu službu. A e, naravno, maksimalne vrijednosti jesu veći problem za jednu zemlju u odnosu na drugom. Treba vidjeti kako će se to primjenjivati. E, sada to iznosi 150 tisuća e, u državama članicama koje to rade na dobrovoljnoj bazi, ali treba vidjeti da li želite da to bude obvezno ili E, ne, ne. Ja se zalažem za to da poljoprivrednici e, budu e, ravnomjerno nagrađeni. Gospodine Karti, nemate točne podatke o Irskoj. I možete vrlo lako pređi na novi sustav SAPS. Prema tome, ako ih možete nagovoriti kada E, Sinn Fein dođe na vlasti. Možda kada e, Sinn Fein, koji, e, kako se vi nadate, će uskoro doći u Sjevernoj Iskoj na vlast, onda ćete to moći odrediti. A države članice trebaju uvjeriti Europsku uniju da zaista se nešto radi konkretno. Dio toga smo mi pojednostavnili što se mjera tiče. Recimo, e, jedan e, ček pre, e, pred prevencije za mlade poljoprivrednike smo dali prošle godine. Naravno, treba napraviti više, ali ovo je bilo dobro došlo. Imamo dakle priliku da kada se planovi predstave da ih pomno proučimo i da zaista pojednostavnimo život za poljoprivrednike, a ne samo za upravna tijela. Gospodine Hojzling, moram vam još jednom reći, niste se pripremili za ovaj sastanak, niste proučili sve ovu dokumentaciju. Znam da vam sve moram objasniti, jer ovo što vi govorite već je u to uklopljeno. Molim vas, ponovno pročitajte taj dokument. Naši su ciljevi prilično ambiciozni i 20% e, e, izdvajanja za klima, borbu protiv klimatskih promjena je nešto što će u budućnosti dati 40% rezultata. Znam to jer sam to dobro proučio, ali pogledajmo situaciju u državama članicama i ekologizaciju. Ona jednostavno nije e, prošla, nije zaživjela zato što je previše složena. Što se ambicija tiče, ljudi žele više novca u ZPP-u u drugom stupu, ali e, treba imati veću razinu ambicije. Ja, gospodine Hojzling, neću dati nove prijedloge, ali vi baš kao i druge političke e, skupine morate, e, morate dakle dati amandmane pa ćemo ih razmotriti. Gospodine Egnju, vi ste govorili o mnogim postojećim zakonima kojima se države članice moraju podvrgavati. Dobar primjer toga je ono što se dogodilo u Nizozemskoj. recimo fosfori vezan za mljekarstvo i tako dalje. I nizozemci su trebali 160 i tisuća krava smanjiti e, kako bi imali sasvim e, e, se uskladili sa emisijama. To je bio veliki problem za e, uzgajanje, za uzgajivače krava u Nizozemskoj. Države članice moraju imati ciljeve koje će ostvariti u budućnosti. Oprostite, prekidaju me. Gospodine Luazo, Politike su ekonomske, okolišne i društvene i imaju tri specifična cilja koje moraju ostvariti, a e, poljoprivrednike treba platiti u svim tim aspektima i ruralne zajednice također trebaju živjeti. Osobno bi bilo jako drago da se više novca izdvoji za zajedničku poljoprivrednu politiku. Objasnio sam u kojem kontekstu dajemo ovaj prijedlog, ali sve je to otvoreno i radi se o pregovorima, a države članice kao što je Francuska su rekli da neće prihvatiti nikakva kresanja ZPP-a. Ja se tomu radujem, ali vidjet ćemo kakav će biti rezultat. To je sve za sada s moje strane. Hvala, dragi kolege. Sada prelazimo na drugi krug pitanja. Međutim, prije toga dopustite mi samo dva komentara. Ako državama članicama da određene nadležnosti, onda to ne znači renacionalizaciju, već jednostavno odgovaramo državama i članicama koje žele više nadležnosti na tu temu. Drugo pitanje što se tiče mladih poljoprivrednika i tu države članice moraju napraviti jako puno toga po pitanju poreza, po pitanju prodaje zemljišta. Treba sve te teme sagledati u širem kontekstu. A sada prelaz na drugim eh, dakle pitanjima, pa onda gospodine Mato, jedin da se pripremate za plenarnu, pa vam dajem riječ. Na Kanarskim otocima jako smo zabrinuti, jer prije nekoliko mjeseci čuli smo da će se sadašnji programi e, kresati i nemamo namjeru to mijenjati. Prije par mjeseci u Europskom parlamentu se usvoji jedan e, program za razdoblje 2021. do 2027. godine. Europska komisija predložila je da se za 3,9% godišnje smanji proračun i znate jako dobro da će taj prijedlog imati katastrofalnu posljedicu za naše poljoprivrednike i za okoliš jer time se krši članak 349. ugovora. Osim toga predlaže se smanjenje kofinanciranja fonda za ruralni razvoj. One se sada smanjuju sa 80 na 70%. Povjereniče, ne možemo prihvatiti takve smanjenja i molim vas da se obavežete da ćete braniti sredstva za periferne, najudaljenije područje Europske unije. Jer e, to je pitanje preživljavanja tih e, regija. Hvala sada gospodin De Castro ima riječ. Puno hvala. Za jednu minutu pokušat ću reći samo dvije stvari. Prva se odnosi na proračun i drago mi je što je s nama predsjednik odbora za proračun Artui. Šest ministara poljoprivrede odlučilo se braniti proračun e, i za zajedničku poljoprivrednu politiku i nadam se da će na sljedećem vijeću taj se broj i dalje povećavati. Mi kao Europski parlament možemo nešto napraviti kako bismo pratili tu inicijativu i kako bismo osigurali bolje uvjete jer kao što smo puno puta rekli na sastanku ovog odbora nije ispravno da poljoprivrednici plaćaju ceh zbog legitimnog izbora koji su načinili britanski građani. Evo, samo u par sekundi želim vas posjetiti da se mnoge dobre vijesti koje nam je danas donio povjerenik, ne govorimo o njima, volimo i fleksibilnost i što se radi za male poljoprivrednike, mladi, dakle puno tih novih stvari koje su dobre, ali problem jest da provedba kako bi se to propustilo državama članicama koje neće biti sposobne stvoriti manje e, birokracije već vjerojatno i druge, to kada imaju e, regionalnu organizaciju kao recimo moja zemlja. Gospođo Helens Garcia, hvala lijepa. E, hvala svima. Slažem se s ovim što je upravo rekao gospodin De Castro, a slažem se i s onim što je rekao gospodin Des. S ovakvim prijedlogom nećemo smanjiti e, upravni teret. Nećemo smanjiti birokraciju. Upravo suprotno, stvorit ćemo neizvjesnost u pravnom smislu. Osim toga, povjerenik tvrdi da moramo imati instrumente kojima situaciju možemo ispraviti. Meni bi bilo drago da vi prihvatite prijedlog Europskog parlamenta o intenzivnim sektorima uzgoja koza i ovaca. Jer o tome smo govorili u izvješću na vlastnu inicijativu. Izvješće o otočnim zonama je vrlo važno, Tamo ima puno problema, što možda nije slučaj na isti način sa najudaljenijim područjima Europske unije. Gospodine predsjedniče, morat ćemo... Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Puno put, dakle, govorili ste o tome da neće biti renacionalizacije, već da ste zajedno eh, formulirali ciljeve koji vrijede za sve. Međutim, eh, radi se o različitim ciljevima, uh, djelomično proturječnim, a države članice mogu izabrati dakle da je njima tržišno natjece važnije od zaštite okoliša ili klime i pokazatelji koje definirate također su slabi i uopće nemamo jasnu sliku, a države članice trebaju sada donijeti strateške planove i e, a izazovi za naša poljoprivredna gospodarstva su ista, a to je okoliš, klima i tržište, odnosno oscilacije na tržištu. Dakle, trebamo jednu novu orijentaciju, stoga cijeli ovaj prijed, Prijedlog nije dobra polazišna e, točka kao što se rekli na početku, već je to jedna propuštena šansa da se e, preobrazi poljoprivreda i e, ponavljam ono što je rekao Hoesling, dakle povučite prijedlog Hvala vam gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, vi ste u svom uvodnom izlaganju kazali da poljoprivrednici ovise o izravnim plaćanjima te da 60% njihovog dohotka dolazi iz tih plaćanja, dakle iz Brisela. I moram priznati da me to poprilično šokiralo. Mislim da to nije dobro i da trebamo nešto poduzeti, a odgovor nije u povećanju razine e, dakle tih izravnih plaćanja nego onog dijela koji dolazi iz sa tržišta. Tako da mi je drago da ste se odlučili za to da povećate konkurentnost čitavog europskog poljoprivrednog sektora i na snažniji naglasak na tržišnim intervencijama. Mislim da e, će ovo moći pomoći u povećanju konkurentnosti kako poljoprivrednici ne bi dalje ovisili samo o toj pomoći dohotku. Imam jedno pitanje za vas. E, često se koristi sljedeći argument, a to je da je potrebna pomoć dohotku poljoprivrednika zato što su te mjere strože nego one koje se primjenjuju u trećim zemljama. E, moj prethodnik je zatražio da se izradi jedna studija te da se pokuša usporediti, e, dakle, naime da se usporede mjere koje su, koje se primjenjuju u Europskoj uniji sa onima koje se primjenjuju u trećim zemljama. Zanima me imate li neke podatke o tome? Pitanje je kako tržište može dati više poljoprivrednicima, gospodin Danton. Hvala vam gospodine povjereniče. Mislim da treba otvoreno reći vi ste gospodine povjereniče propustili jednu kvalitetnu politiku. Mislim da će šok biti težak za poljoprivrednike i za nas koji donosimo odluke u javnoj politici, a očekivanja u kampanji su velika i čini se da se neke stvari ne shvaćaju u Briselu. Mi smo u posljednje tri godine imali najnižu razinu dohotka u poljoprivredi, a vaš prijedlog, odnosno prijedlog komisije, iznosi prijedlog da se smanji potpora i da se e, povećaju sredstva za druga, e, za druge fondove. Mislim da ne postoji nikakva čarobna formula i Mislim da to objašnjava i kritike koje su iznesene na vaš račun, odnosno na račun vašeg prijedloga. Ova analiza učinka ne vodi računa o proračunskim rezovima, niti vodi računa o novim trgovinskim sporazumima čiji su pregovori u tijeku. Međutim, mislim da možda postoji nešto što je dobro u ovoj novoj analizi, a to je da poljoprivrednici od nas očekuju odgovore koji su na razini novih izazova, a ne reforma koja će se opravdati samo proračunskim rezovima. Nakon šoka doći će vrijeme za razmišljanje što je potrebno. Mislim da ćete nam morati pedagoški objasniti kako su prijedlozi koje je izglasao parlament e, ugrađeni u vaš tekst. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Imam dojam da ponekad zaboravljamo da je Europska komisija ta koja predlaže proračun i to u cijelosti, a ne samo povjerenik zadužen za poljoprivrednu, tako da mislim da bismo takve komentare trebali uputiti čitavoj komisiji, a također i šefovima država i vlada, budući da su i oni ti koji donose odluku o proračunu. Gospodin Vajc. Gospodine povjereniče, mi povjerenici veći dio e, našeg dohotka dobivamo e, kroz potpore, ali e, smatrate li želimo pravednu cijenu za hranu koju proizvodimo. Ako dobivamo potpore, onda moramo društvu objasniti, a ono što društvo očekuje od nas su zdrave namirnice, zaštitu okoliša i tu je gdje se treba e, orijentirati potpore. Ja sam e, e, organski proizvođač, dakle pridržavam se nizu pitanja vezano za zaštitu okoliša, ali gdje se nalazi moja organska proizvodnja u vašem dokumentu samo u jednoj maloj niši, a to je upravo ono što pridonosi europskom politici vezano za zaštitu klime mislim da bi cilj trebao biti dvije krave kroz po hektaju jer bi to e, bila nagrada za one koji zaista trebaju organski proizvoditi, a e, kazna onima kao u Merci, monsieur le président. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Vi ste preuzeli veći dio izvješća Dorfman osim financijske omotnice. Mislim da je to vrlo loš znak za poljoprivredni sektor. Inače, odbor za proračune je vrlo svečano iskazao želju da se zadrži financijska omotnica za ZPP, tako da ćete dobiti potporu eh, odbora za proračun Europskog parlamenta. Također pozdravljam vaše napore za smanjenjem kompleksnosti i formalnosti, premda imam određene dvojbe kada je riječ o učinkovitosti tih mjera simplifikacije, no to svakako treba biti naš prioritet. Ovo je tek početak pregovora. Vi ste i sami podsjetili da Francuska podržava financijsku omotnicu za zajedničku poljoprivrednu politiku Nemojte se ustezati da kažete svojem kolegi, povjereniku Oettingeru, da ne govori o tome da francuske vlasti imaju dvostruka mjerila. Mislim da ćemo tako mnogo mirnije proći kroz čitav proces i mislim da treba biti jasno. Zajednička poljoprivredna politika ne odnosi se samo na financijska sredstva i na propise. Riječ je o tome da, da je potrebna dosljednost sa trgovinskom, sa politikom e, liberalizacije i e, politikom e, opskrbe hranom. Tako da mislim da mora postojati dosljednost između zajedničke poljoprivrede i poljoprivrede slobodne trgovine. Nema nikakvog smisla davati subvencije ljudima koji će proglasiti bankrot zato što se prihvaćaju uvjeti prilikom uvoza koji su neprihvatljivi. Dame i gospodo, nisam mogao ograničiti vrijeme predsjedniku odbora za proračun koji je potpredsjednik našeg odbora. Izvolite. Hvala, gospodine povjereniče. Želim vam zahvaliti na uloženom trudu. Mislim da je sasvim evidentno da vi pokušavate pomiriti interese svih država članica Međutim, postoje neka pitanja koja izazivaju razočaranje i neka pitanja u kojima bismo željeli vidjeti poboljšanja. Vi ste spomenuli sredstva koja se izdvajaju za poljoprivrednike. Ja se dakako ne slažem s time da se smanje sredstva koja se izdvajaju za drugi stup, no budući da je riječ o novcu, zanima me kako to da postoje razlike između poljoprivrednika u državama članicama, kako to da francuski poljoprivrednici dobivaju dvostruko više sredstava od rumunjskih poljoprivrednika. U određenom trenutku je bilo rečeno da su troškovi različiti, međutim sada su se oni izjednačili. Naime, troškovi proizvodnje u zemljama Istočne Europe čak su i viši s obzirom da su te zemlje manje industrializirane. Hvala. Hvala vam. Hvala vam gospodine povjereniče. Rekli ste da se vi zalažete za pravednija izravna plaćanja, ali to je samo deklarativno, budući da konkretni prijedlog komisije ide upravo u suprotnom smjeru. Imam sljedeće pitanje za vas. Ako želite uvjetovanost i želite da sredstva ovise o poštivanju vladavine prava, zašto komisija prilikom isplate E, tih direktnih plaćanja ne poštuje ugovore o e, pristupanju i koji će dio europskog prosjeka dobiti poljski poljoprivrednici. Postoje određene izmjene, to da, da kako podrazumijeva određeni trošak Jeste li razmišljani, razmišljali o tom trošku u različitim državama članicama? Također ste spomenuli mjere ekologizacije, rekli ste da su e, da nisu doživjele uspjeh i da ćete ih napustiti. Što se tiče zaštite klime, hoćemo li od toga odustati? Mislim da je to paradoksalno. Poljoprivreda bi trebala upravo štititi od klimatskih promjena. Ono što nedostaje u vašem prijedlogu je zdrava i ekološka poljoprivreda. Povjereniče, zahvaljujem na vašem dolasku i na razmjeni mišljenja. U ugovoru o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji utvrđeno je prijelazno razdoblje do 2022. godine u kojem hrvatski poljoprivrednici dio isplate iz prvog stupa dobivaju iz Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi, a dio isplata iz nacionalnog proračuna hrvatska bi tek u. two thousand and twenty godini dosegnula puni iznos e, izravnih plaćanja iz europskog proračuna ali s obzirom na najavljeno smanjenje proračuna za poljoprivredu zanima me hoće li hrvatska biti jedina država članica u povijesti kojoj europska unija neće isplatiti puni iznos koji je utvrđen ugovorom o pristupanju hoće li komisija uplatiti puni iznos predviđen ugovorom o pristupanju koji je namijenjen razminiranju preostalih minski sumnjivih površina i tako pomoći hrvatskoj da se očisti od mina? Ako je točan izračun Parlamenta da su sredstva za ruralni razvoj smanjena za čak 25% kako će se to smanjenje odraziti na opstanak e, hrvatskih sela i ostanak mladih na selu u kontekstu činjenice da je Hrvatska čak 46% svog proračuna namijenila upravo za ruralni razvoj. Hvala vam. E, gospodine povjereniče. Imam jednu tezu i jedno pitanje za vas. Kao prvo znamo da će se e, proračunska sredstva smanjiti, međutim ja bih ovdje ponudio jedan, jednu svoju sugestiju. Svi znamo da će se e, smanjiti sredstva za ZPP zbog migrantske politike ali isto tako znamo da trebamo smanjiti taj priljev ljudi koji dolaze iz sela u gradove. Kroz ZPP mi možemo upravo smanjiti taj odlazak ljudi sa sela u gradove i smanjiti depopulaciju seoskih područja. Htio bih također nešto reći o još jednom fenomenu koji se vrlo često zaboravlja, to je pčelarstvo, što je izuzetno važno u smislu Dakle, govorimo o e, ciljevima koji se tiču klime i okoliša, ali e, dakle, dakle članak 11. navodi e, što sve države članice moraju uključiti u sustav uvjetovanosti u strateškim planovima za ZPP, što je pojašnjenje u aneksu 3. i u obveznim e, zahtjevima za upravljanje. Ne postoji nikakav zahtjev u novom prijedlogu za e, područja od ekološkog značaja, niti zabrana korištenja pesticida na bilo, kojem, e, bilo kojoj vrsti zemlje. To je nešto što nas izuzetno brine, posebno kada je riječ o očuvanju biološke raznolikosti i što se tiče oprašivača. Oui, merci, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, ja sam poljoprivrednica, nisam studirala, ali znam brojati. 418 e, milijardi za e, razdoblje do 2020. a 365 u ovom e, sadašnjem prijedlogu komisije. Doprinos Velike Britanije iznosila je 27 milijardi eura. Ako se od toga oduzme 418, 382, e, e, vi ste predložili 365, tu nedostaje 15 milijardi, zanima me gdje je nestao taj novac, imam doista osjećaj da se Brexit koristi samo kao alibi kako bismo progutali e, proračunske rezove koji su mnogo veći nego što to opravdava izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Hvala lijepa gospodine podsredelje povjereniče. Na uvodnom izlaganju posebno ste naglasili zajedništvo europske poljoprivredne politike i rekli ste da je ona zajamčena kada detaljno pogledam ovaj prijedlog onda vidim da se zadržava e, zajedničko vezano i kada pogledam koliko se sredstava e, može prebaciti iz prvog i drugog stupa, odnosno iz prvog u drugi, odnosno iz drugog u prvi stup. Kada vidim u području drugog stupa da samo 30% imate najmanju kvotu za, za, politiku zaštite okala kada dakle e, kada predlažete da 25% ulaganja Europske unije se mogu poticati, onda si postavljam pitanje gdje je tu zajedništvo i na posljedku da nećemo završiti u renacionalizaciji poljoprivredne politike. Eh, thank Hvala vam lijepo. Prije nekoliko godina da sam čuo da netko kaže da će biti najava o ZPP-u. Kao netko ko nikada nije živio na poljoprivrednom gospodarstvu, rekao bih da me to uopće ne zanima, no mislim da to zanima sve koji žive na selu u mojoj zemlji i volio bih da ovo čuju, jer ovo što se sada događa je zapravo pljačka banke, a povjerenik vozi vozilo kojim se bježi s plagom. Govorimo o redistribuciji, ja sam se nadao da će se uvesti takva jedna mjera. Međutim, ne možete ništa redistribuirati ako nemate sredstava. Nećemo imati mnogo toga za raspodjelu ukoliko se nađemo u situaciji da će rezovi doći e, a da ćemo imati gornju granicu na razini od 100 tisuća, ako uzmemo u obzir E, također e, broj radnih mjesta koja će se izgubiti, to nema više nikakvog smisla. Mislim da u ovom trenutku postoje ljudi koji tvrde za sebe da su poljoprivrednici, koji se isplaćuju cijen, e, plaće od 120 tisuća eura godišnje i nadao bih se da će doći do nekakve preraspodjele, no to se neće dogoditi ukoliko ne dođe do značajnih promjena u samom ZPP-u, ukoliko ne dođe do velikih promjena i ne vidim nikakve veze između ovog prijedloga i izvješća gospodina Dorfmana. Dakle, kako možete reći da se to neće temeljiti na onome što su ljudi radili prije 27 godina? Kako možete govoriti o plaćanjima ako ne želite razgovarati o tome što se dogovaralo, događalo prije 27 godina. Vi ste u potpunosti zanemarili ono što smo mi ovdje u više navrata rekli i to je upravo razlika između ta dva spomenuta prijedloga i time sam završio. To je bilo dvostruko vrijeme govora. Imam svoje primjedbe i pitanje. Dakle, primjedba Često bih željela reći da, gospodine povjeriće, smatram da nije u redu da ovdje u parlament dolazite kao zadnje mjesto. E, među zastupnicima e, smo razgovarali da ste bili kod svih drugih e, institucija pred tiskom i zadnje mjesto koje posjećujete je parlament imam međutim jedno vrlo konkretno pitanje. Govorite o e, poticanje radne snage. E, radi se o e, računskim ili o stvarnim radnim snagama. Jer ako se radi o stvarnim radnim snagama koji zaista rade na poljoprivrednim gospodarstvu kao socijaldemokratkinji, meni je važno da postoji poticanje one radne snage koji plaćaju naravno socijalno osiguranje, koji plaćaju poreze i ne može biti da su to radna mjesta koja su na crnom tržištu Dakle, to je da je postalo određene iznimke za članove obitelji, to je jasno, o tome možemo razgovarati, ali radne, radna snaga i potpora radne snage mora se e, u Europskoj uniji postati samo ako se radi o redovnim radnim e, mjestima. Hvala vam lijepa za vrlo ozbiljnim informacijama. odluke Europske komisije i povjerenika. Dakle, i postoje i e, neformalno vijeće, a u četvrtak radi se o pitanju sudjelovanja zastupnika. E, gospodin Katajnen, izvolite. Gospodine povjereniče, želim zahvaliti povjereniku na njegovoj izlaganju. E, neki e, prijedlozi su vrlo izazovni i oni odražavaju želju da se e, promijeni ZPPA. Mislim da je taj pomak prema državama članicama dobro došli. Isto tako da se daju potpore regijama sa prirodnim ograničenjima. Međutim, potrebna je više fleksibilnosti kao koja je povezana recimo sa specifičnostima određenih područja, recimo kraće vrijeme vegetacije. Ne možemo e, prihvatiti smanjenje sredstava za e, poljoprivredni razvoj i e, ne možemo prihvatiti da regije koje provode ekološke mjere su suočene sa manjim sredstvima što je cilj e, komisije sa uvođenjem e, krajnjih granica. mnogi poljoprivrednici su povećali svoje farme kako bi povećali svoju produktivnost, povećali svoju ekonomičnost, a ograničenje e, krajnjih granica će smanjiti profitabilnost poljoprivredne proizvodnje, što je cilj Europske komisije. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Većina sumnji vezano za prijedlog odnosi se na sustav strateških planova i moguće e, je, da dođe do renacionalizacije. Parlament je protiv toga Konkretne, konkretno pitanje koje bih vam željela postaviti. Zašto ste uredbu i izdvojili iz strukturnih fondova. To je bio cilj da ne postoji nejednako financiranje Dakle, kada se radi o e, cilju jedna, onda ne može postojati e, e, nejednakost kada se e, odnos kada se radi o strukturnim fondovima. Zašto žene nisu zastupljene u poljoprivrednom sektoru? Žene su važne za e, politiku ruralnih razvoja. One niti jednom riječju nisu spomene. To je još jedna stvar. Ako se ove prijedlozi ne usvoje ili ako se financijski okvir ne usvoji, što onda? Što predviđate? Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, novinari nisu dobili odgovor koliko se sredstava smanjuje. Dakle, o tome se radi. Koliko je novca na e, raspolaganju? I onda drugo konkretno pitanje. Govorimo o prvom i drugom stupanju. Rekli ste da u savjetodavnim e, tijelima, dakle mala i srednja poduzeća, ne može se raditi o tome da moja zemlja, Nizozemska, da postoje visoki zahtjevi, ali da se ne stavlja na raspolaganje dovoljno sredstava. Ako ovo neće biti dovoljno e, dobro provedeno, doći će do e, stečaja mnogih poljoprivrednih e, gospodara. Gospodin kušmiok Gospodine povjereniče, na, na početku e, primjetba o strategiji rekli ste da izazov um, izlazak e, Ujedinjene kraljevine košta 12 milijardi europa, zašto je onda komisija predložila da se stavlja nove e, prioritete koji će koštati nova, e, mnogo novih sredstava, znači li to smanjenje sredstava i kod drugih politika. To je zaista čudna e, strategija i druga važna tema koja je ovdje načeta, a radi se o poredbi direktnih potpora u novim državama članicama. Ovo što predlažete je samo kozmetičke su promjene. Dvije 2027. Ako ne dođe do usporedivosti novih e, potpora, onda države članice će moći e, tužiti Europsku komisiju zbog diskriminacije poljoprivrednika u tim zemljama. Hvala vam lijepa. Znači, Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, povjereniče. Pozdravljam da težite konvergenciji istoka i zapada. Zaista je žalosno da na kraju e, mandata Baltičke e, zemlje, Litva e, leže samo kroz 35% prosjeka Europske unije. predviđalo se da će prosjek Europske unije biti ostvaren, to nije ostvareno, a poljoprivred zastupnici u e, Litvi i u baltičkim zemljama e, nisu, nemaju iste mogućnosti tržišnog natjecanja. Vidimo da su poljoprivrednici e, u lošem položaju radi se o tisućama poljoprivrednika koji su potpisali jednu inicijativu u Litvi. sad smo čuli lijepe riječi kao što smo čuli i negdje drugdje. Ono što je bitno da, sada tom, na to slijede dijela ne radi se samo o tome da određena pravila e, moraju vrijediti za sve e, zemlje podjednako. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. E, formula konvergencije koju ste predložili uz, dakle, e, kod sredstava za poticanje, za usporedbu, vi predlažete E, da se ova formula koristi do 2022. E, drugo se pitanje odnosi na fleksibilnost između stupova. Smatram da je e, da se to može ostvariti u zemljama kada se korisnik može koristiti na prvim stupom, ali sada se postavlja pitanje, dakle vezano za plaćanja, mi ne poznajemo analize e, ako se zadrži postojaće e, poticanje, e, ne znamo da li će dovesti do smanjene konkurentnosti. Što se tiče uvjeta za manja gospodarstva i i sama analizira, analiza ekonomičnosti. Gospodin Dortman ima riječ. Hvala gospodine povjereniče neke stvari koje su e, u ovom prijedlogu, to mi se sviđa, to je orijentacija na tržište i isto tako e, e, zelena arhitektura tu ima zaista zanimljivih pristupa, ali tu moramo pripaziti da ne dobijemo probleme u drugome stupu, ali vjerujem da se to detaljno može objasniti. Kada se e, radi o takozvanom new delivery model, e, nadam se da imate pravo i da pozitivan način gledanja vezano za smanjenje birokracije, međutim moram vam reći ja sam nevjerni Toma i vjerujem e, onda kada vidim to u praksi jer smo već kod posljednjeg puta imali smo zapravo isti pristup, ali, smo, ali nismo bili uspješni u tome. E, što se tiče e, izvješća i onog što vi e, prijedloga kada ste izračunali 90% jer tu visoku stopu usklađenosti nisam pronašao puno stvari i su uključena u vašem prijedlogu. Što se tiče prvog stupa, ja bih tu želio puno više odvažnosti ako je na raspolaganju manje novca, onda se mora razmišljati na što ćemo se usredotočiti, a capping koji predlažete nije mislim da tu moramo e, stvari popraviti, ali zato smo ovdje tu u parlamentu i to ćemo tijekom idućih mjeseci pokušati ostvariti. Gospodin Dorfman. Sada se ovdje radilo o komplimentima koji e, su izrečeni e, povjereniku. Nadamo se da on to čuje. Gospodin Buda. E, prvo, Jeste li mišljenja da su uvjeti u Europi toliko različiti e, da je centralna regulativa od više štete nego e, koristi? E, i ne bilo to trebalo biti prepušteno državama članicama. Drugo pitanje, mi stavljamo e, usluge vezane za zaštitu okoliša u drugi stupanj, a e, ono što nam je nedostalo je temeljna e, bazna premija, postoji li ta bazna premija uopće još ili, je, ili sam ju previdio. I četvrto pitanje, smanjenje birokracije, ponešto polemički, možda bismo trebali uvesti gornju granicu za upravne službenike, jer tu zaista postoji najveći prostor za poboljšanje, dakle da postoji potreba za e, debirokratizaciju i naravno ono što stoji u središtu našeg političkog angažmana su poljoprivrednici. Gospodin Buda, izvolite. E, gospodine povredniče, cijenimo e, vaše napore i napore komisije ali isto tako smo nezadovoljni. Mi bismo željeli da je konvergencija bila brža i na adekvatnoj razini za nove države članice. A sada kad govorimo o cappingu, trebamo uzeti u obzir da postoje države članice koji imaju jako puno velikih poljoprivrednih gospodarstva. U Rumunjskoj imamo više od 3500 takvih farmi. E, dakle, očigledno mala i srednja e, farme treba poduprijeti jer ako ih se ne e, podupire, one neće se moći održati na tržištu, ali ne smijemo zaboraviti niti druga poduzeća. E, što se tiče fleksibilnosti, kako sam postao zastupnik, mi smo razgovarali o fleksibilnosti i vjerujem da činjenica da puno odgovornosti zapravo prebacujete državama članicama, da će to dovesti do smanjenju administrativnog opterećenja. Ja bih želio niz pravila koji bi, koja bi trebali biti e, standardizirana za sve europske zemlje. Gospođa Ribero. Gospodine povjereniče, jako sam zabrinuta za moguću autonomiju programa Prozeje. To je trojanski konj gdje e, integracija regija i e, perifernih e, područja odnosno siromašnih regija može dovesti do tome da se taj program ukine. Dakle, i gospodine povjereniče, e, dakle najudaljenije e, regije imamo imamo smanjenje e, sredstava u programu Prozej od 4%, a povrh toga upravo predsjednik Juncker je zajamčio da će sredstva biti osigurana, dakle radi se od s, povećanje od 30% na e, e, povećanje sufinanciranja država članica. Postoje neke države članice koje to ne mogu ostvariti, dakle povjerenici e, imamo, su već platili za krizu na tržištu, za ruski embargo, za probleme mliječnih kvota, što još trebaju platiti? Dakle, želite udovoljiti vijeće, ali morate učiniti nešto za poljoprivrednike. Gospodine povjereniče, ono što ne razumijem, zašto je ovdje podnesen prijedlog koji ne polazi od toga što se smatra ispravnim i potrebnim. Dakle, već sam prijedlog je kastriran e, i zapravo se objašnjava zašto se ne predlaže ono što se smatra e, ispravnim i potrebnim kako bi se ostvarili ciljeve. stoga se pitam Jeste li za pojedinična područja kao drugi stup e, pitanje e, administrativno opterećenje, jeste li napravili procjenu učinka gdje se može usporediti kakva, kakva je veza između procjene učinka i stvarnosti i koje, e, koje prijelazne odredbe predviđate? Pan Gospodin Branan ima riječ. Gospodine povjereniče, naznačili da Brisel više neće uh, regulirati broj drveća na hektaru tako da uh, drveća neće ugroziti prihvatljivost određenih uh, zemljišta za uh, sredstva. No, ne, dakle ne spominje se broj stabala, iako se to čini poboljšanjem iako ne vidimo e, garanciju za povećanjem broja stabala u poljoprivrednim područjima. Tako e, da, jer poljoprivrednici ne znaju kako će Europska komisija tretirati e, zapravo broj stabala na određenom zemljištu. ne bi li bilo dobro da se otkloni svaka dvoznačnost i da se vrlo jasno kaže da su stabla dobro došla u ruralnim područjima i 9% e, poljoprivrednog zemljišta je agro, e, šumsko zemljište, stoga poljoprivrednici mogu e, diversificirati svoje dohotke, upravljati vodni svijet i naravno povećati bioraznoličnost. Gospodin Bogović. Prvo, pet dobrih stvari koje ovdje vidim. Prvo, imamo gornju granicu kod plaćanja koja se provodi. Drugo, pozitivni stav prema mladim poljoprivrednicima. Treće, poticanje uzajamne veze između poljoprivrednika i prerađivača i pametna sela koja pronalaze svoje mjesto u ovome izvješću. No, ima, tu vidim tri dileme. Kako ćemo sa manje sredstava kako i u programu razvoja ruralnog područja, a još više u kohezijskim fondovima, kako ćemo uspjeti e, ostvariti cilje uz smanja sredstva i ne, neće li onda strateški planovi koje države članice trebaju priprema, pripremiti E, stvoriti problem kontinuiteta plaćanja. Neće li to biti preveliki teret državama članicama e, i ne, neće li to dovesti do nejednakosti u EU? Povjerenice. Rezovi predviđeni u prvom stupu i drastično smanjivanje sredstava u drugom stupu nas e, dovode do našeg načelnog stava jer e, će se e, zapravo komisija će ta sredstva iskoristiti za druge svrhe, primjerice za migracije. 614 milijuna gubitka za Francusku svake godine je prava čistka, a velike E, se svjetske vele sile su e, protekcionisti e, po pitanju po pitanju poljoprivrede. Farm Bill nije donio zločesti Trump, već dobar Obama. A istovremeno, eto, u Europskoj uniji se mnogo toga propada u poljoprivredi i moramo reći da se treba vratiti ponovo na vezane potpore i naročito na specifičnosti pojedinih poljoprivrednih sektora. Bude li se tako hrabro postupilo, omogućit će se stabilizacija broja poljoprivrednika. A ovo što vi sada predlaže da je u rukama država članica e, mogućnost da izrađuju strateške planove. Zašto ne? Međutim, e, zašto se neke stvari ne naprave kada se ne čuvaju pojedinačnost ne, obilježja država članica? Hvala lijepa. Moram reći da je zaista e, dovodim u pitanje i sumnjam u provedbu ovog prijedloga. Govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Vi, povjereniče, govorite o tome da će se komisija e, zadovoljiti definiranjem ciljeva, dok će države definirati pravila u njihovim detaljima. Što zapravo znači da bi mogla e, pravila biti zapravo sasvim različita i da bi se mnogo toga moglo drugačije tumačiti. Na kraju će imati nehomogenu europsku politiku i e, to će dovesti do nejednakosti. Lijepo je govoriti o fleksibilnosti, ali ipak neke stvari treba imati zajednički i zajednički ima upravljati. Ovdje govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Zastupnik to Hvala lijepa. 75% porambeno poljoprivrednih proizvoda e, Sjeverne Irske idu u Veliku Britaniju. Preko 80% govedine proizvedene u Sjevernoj Irskoj ide u e, Veliku Britaniju, ali vaš zaštitni mehanizam bi napravio grobno probleme za nas jer bi nas e, izdvojio i razdvojio od našeg glavnog e, tržišta. Ovoga tjedna e, Čula se kritika kako irske vlade, tako i Europske komisije o pregovorima i citiram, i irski poljoprivrednici ne znaju gdje su. I stvarnost je ta koja nam ukazuje da polovinu sadašnjeg tržišta, e, to znači Ujedinjenu kraljevinu, ne možemo zamijeniti drugim tržištima jer bi se trebalo na taj način zapravo devalvirati cijene kako za irske, tako i za druge europske poljoprivrednike. Vi govorite o procjeni Brexita na tržištu, ali ne govorite nikako kakav će pristup imati irski, odnosno europski poljoprivrednici prilikom pristura, pristupa tržištima pete, e, pete najveće poljoprivredne sile u svijetu. Zastupniče Branan, Molim vas, e, ste mikrofon kad govorite. E, zastupnik Hazekamp ima riječ. Hvala lijepa. Čini mi se da vaš prijedlog nije dovoljno ambiciozan. Poljoprivredna politika zapravo ide istim putem to nije velika razlika. Vi govorite o 365 milijuna eura za subvencije u poljoprivredi. Međutim, masovna proizvodnja e, mesa je ta koja će iskoristiti te pogodnosti. Jer svakoga dana u barbarskim i groznim klaonicama pate životinje one e, se osim toga žive u neprikladnim uvjetima te životinje i dobrobit životinja ne uzima se u obzir. Što možete napraviti protiv tovljenja životinja i tako jednoj ekstenzivnoj poljoprivredi? U ovom parlamentu nedavno je većinom izglasano da se nešto napravio po dobrobiti životinja. I iz mene zanima povjereniče što će omogućiti, koja pravila će omogućiti da se u zajedničkoj poljoprivrednoj politici više ne subvencioniraju životinje koje imaju zadatak boriti se. Moramo izvjeći krvoproliću životinja na našem kontinentu. Hvala. Zastupnik Santos ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Povjereniče, nemam puno vremena pa ću vam odmah postaviti pitanje. Brine me prijedlog Europske komisije jer e, predsjednik Europske komisije e, smanjio sredstva za program POZEI i e, taj program je se smatrao vrlo važnim i izvojila se sredstva za njega zato što on govara specifičnim potrebama, primjerice poljoprivredi na najudaljenijim regijama. Zaista me brine zato što se u ruralnom razvoju se e, smanjila sredstva. A što se tiče programa za e, spoze i dakle za najudaljenija područja, taj program treba ostati identičan kao i prije, a mora postaviti mogućnost da ga se prilagodi nacionalnim potrebama. će vi ćete uskoro ići na Azore. Drago mi je da ste vi čovjek od dijaloga. I rekli ste isto tako da je današnji prijedlog e, nešto što je e, temeljni prijedlog na kojem treba davati amandmane i da ga se može pomoći. Hvala. Snekaler. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Primili ste večeras puno kritika, kako ljevice, tako i desnice, ali to je dobar znak, jer to znači da su vaši prijedlozi realizirali sve strateške planove za svaku zemlju. Zemlja kao što je Belgija koja ima dvije regije sa različitim poljoprivrednim politikama. Svaka od tih regija trebala bi predstaviti jedan svoj plan ili bi pak Belgija u cjelini trebala predstaviti jedan plan. Hvala lijepa. Koliko sam čuo da ako nitko nije zadovoljan pregovorima da su pregovori zadovoljni. A tolike kritike znače da je u osnovi bilanca pozitivna. Svi smo imali mogućnosti uzeti riječ, svi koji su željeli. E, čini mi se da se niti jedan drugi zastupnik više ne želi javiti za riječ, pa dajem riječ povjereniku. Hvala lijepa. i prema očekivanju <clears throat> mnoge zanima ovaj prijedlog. Što se tiče programa POZE, mnogi su ga spomenuli. <clears throat> E, naročito one koji su jako smeta kresenje tog programa za 9%. Ono što ste rekli je nešto što ćemo prenijeti e, predsjedniku Junkeru jer je on e, o tome govori, ali moramo reći da je taj program se primjenjivao za sve osim za programe za škole. Jasno mi je da mnoge brine e, puno toga u programu POZE, pobrinuću se za to. Iako podržavam ono što je rekao gospodin De Castro o odnosima za e, prema državama članicama i zato ćemo mi financijska i ljudska sredstva deblokirati unaprijed. Mislim da problem koji smo prošli puta napravili je e, kada se državama članicama pomaže nakon e, zakona, to je prekasno, jer ne tumače nužno zakone na recimo jedan konstruktivan način jer se očekivalo i od e, država članica i parlamenta na tome rade. Dakle, moramo surađivati, moramo pomoći izradi strateških planova i da shvatimo što želi su zakonodavac. Od 27 e, država članica 22 su e, izrazile potporu za ovo. Neke zemlje još nisu, ali mm, pričekat ćemo se, znate kakva je situacija i kako, kako je potrebna jednoglasnost da bi se e, izglasalo više novca. U Europskom vijeću govori se o novim političkim prioritetima, o migracijama, terorizmu i obrani. Zato se treba na politički donositi odluke i praviti izbor. Ali kao što je rekao predsjednik odbora za proračun, ovo je otvoren stav, početak jednog procesa. I imamo prijedlog i imate ga prilike poboljšati. E, gospođa Helen je govorila o e, ovcama i kozama na e, otocima i o mladim poljoprivrednicima. To je dio sve onog modela koji treba dati rezultate. Moramo dakle imati veću fleksibilnost e, za prilikom provedbe. Više dakle nećemo imati jedinstvena mjerila e, za sve jer grčki poljoprivrednik sasvim drugačije reagira na određene situacije nego što na njih reagira, e, reagira danski poljoprivrednik. Ovo će biti prvi puta da se nešto stvarno može napraviti po pitanju obnove generacija. Europska unija može zajedno s državama članicama više napraviti za te mlade naraštaje, jer u protivnom nestaće vitalnost iz naših ruralnih područja. Moramo dakle paziti na sve te aspekte prilikom naših, eh, naših gradova. Nadalje, moramo kontaktirati sve i to stoji u uredbi da sve dionike treba konzultirati po pitanjima zajedničke poljoprivredne politike. Gospodine Hautama, e, nemamo e, točne podatke o onome što ste pitali, ali ja ću sutra provjeriti te podatke s mojim službom. Vi ste vjerojatno mislili na pitanje Novog Zelanda i ulozi izravnih plaćanja jesu li ih oni ukinuli i kako tržište čini sve. Ali e, i, ja mislim da i oni imaju probleme sa okolišem i mislim da recimo ako se neke stvari ispravno postup, postave u politikama da se neke stvari mogu ispriječiti. Gospodin Danten i mnogi drugi govorili su pitanja vezana za proračun. Naravno da smo u teškoj situaciji. Ovo je sasvim nova situacija jer jedna velika država članica je odlučila otići. A e, ne radi se samo o, e, o 12 e, milijardi nešto što je vezano ne za zajedničku poljoprivrednu politiku, već općenito to je e, udio proračuna, ne to udio proračuna koji je na kraljevina plaćala. Dakle, nije sav taj novac išao za poljoprivredu, ali svejedno to pokazuje da mnogo toga nećemo lako ostvariti ako države članice ne bude više spremne platiti u europski proračun. Izlazali ste u izvješću Dorfman da je potrebno osigurati sigurnost e, opskrbe hranom. A kako ćemo to napraviti e, putem ekološke poljoprivrede? E, mi ih želimo podržati našim programima, ali vi želite isključivo biološku poljoprivredu, ekološku poljoprivredu u Europskoj uniji. Ali postoje određena pravila za to. Mi smo nedavno uredbu u ekološkoj poljoprivredi reformirali kako bismo dobili više e, ljudi e, koji se zanimaju za ekološku poljoprivredu. Gospodin Hojslik će vam o tome više moći reći. Pozdravljam onoga što je rekao predsjednik odbora za proračun o tome kako je potrebno imati više financijske potvore za proračun i kako on vjeruje da ZPP treba bi podržati. I to je iz njegovih usta jako došla primjedba ali e, ako gledamo na i povezujemo sa izravna plaćanja i naš proračun, e, da ćemo vrlo teško taj novac vratiti u prvi stup, e, teže nego li u drugi stup. Jer države članice mogu više izvojiti za europski proračun, bilo za prvi i drugi stup. Države članice mogu isto tako izravno dati novac u fond za ruralni razvoj. Ili pak mogu izdvojiti 15% u jedan stup, 15% u drugi stup. Jer, dakle, a, ako se to napravi na određeni način, onda se mora napraviti za programe ekolizacije što će možda e, vaše kolege iz zelenih zanimati. Postoji razlika u, u viđenjima i parlamentu ima e, svoju riječ. A jedan od kolega je nedavno bio u Australiji i jedva je čekao da e, se napravi novi trgovinski sporazum između Australije i Novog Zelanda. Dakle, trgovina je vrlo važna, ali mora se njome upravljati na način kako će uzeti u obzir i želje svih. Gospođa Zona govorila je o vanjskoj konvergenciji. Da, možemo tu napraviti i više, ali vidimo e, da to ovisi o proračunu. Jer više možemo napraviti za puno stvari, ali na kraju treba vidjeti koliko ima novca i onda se pregovara o tome kamo će se taj novac staviti. A zemlje konvergencije nisu sve na istoku gdje je situacija poboljšala. U Litvi je došlo do povećanja od 4%, dok svi drugi imaju 4% smanjenja u odnosu na prvi stup. E, u Estonija i Portugal su također to e, dobro e, napravili iskoristili. Gospodine Rupe, to niste spomenuli. I nedavno sam vam pisao i govorio o novcu koji je izdvojen za poplove, ali to niste spomenuli. A što se tiče ruskog embarga, izdvojeno je milijardu i po eh, eura više za, za naše poljoprivrednike i zaista nam je drago bilo da smo mogli iz proračunskih sredstava izdvojiti novac i pomoći poljoprivrednicima. I e, tako da javna skladišta i i, odnosno privatna skladišta i javne intervencije dakle pomažu poljoprivrednicima da prežive i mnogi su e, preživjeli ta teška vremena naročito 2015. godine. A sada subvencije i pravna država. Znam kakvo je e, stav Poljske po tom pitanju, a prošao sam cijelu Europu. E, sada se postojeće e, postojeći aspekt ozelenjivanja ZPP-a mijenja. Ne napuštamo ga to, ali sada to formuliramo na jedan jednostavni način za cijelu Europsku uniju. A sva izvješća koje čitate, naročito ona koja E, da je revizorski sud jednostavno kažu da sadašnja situacija se ne poboljšava. Gospođo Petir, drago mi je da vas mogu obavijestiti da je želja Hrvatske u potpunosti uvažena i uzeta u obzir da 2021. Dakle, tu nema nikakvih poteškoća. Nadalje što se Bugarske tiče, moram reći bugarskom zastupniku da se mora donijeti jednoglasna odluka. Neke države članice ne žele ništa više dodati kao plaćanje, a neke druge pak ne žele e, ništa manje primiti. Dakle, treba se negdje uspostaviti ravnoteža. To ste već puno puta čuli. Ali eksplicite e, ovdje se jako puno hvale pametna sela e, koja primjerice gospodin Bogović jako promiče i e, mi proučavamo dakle ulogu poljoprivredu u tim e, e, krajevima, naročito tamo gdje ima pčelarstva. Sa 37 povećat ćemo proračun za 60 milijuna eura. U svakom slučaju uviđamo važnost pčela. Gospođo Kadenbach, na, uskoro ćemo napraviti nešto vezano za oprašivanje. Gospođa Delae je i brojke. 382 e, milijarde eura predstavlja temelj za EU. Europsku uniju, a bilo je 382 milijarde. E, za 27 država članica e, sada će u zpp biti 365 a, milijardi, a onda su za 10 postotaka, a ne 10% to e, smanjili i dakle uskladit će se različiti fondovi i EFDI. E dakle, 10 postotaka. To je dakle ono što stoji u prijedlogu u usklađivanju svih tih dijelova što je pridonijelo za 14 milijardi i to je značajna količina novca koju moramo naći ako želimo ponovno uspostaviti e, ovo za dobrobit drugog stupa. Gospodin Linz, ne znam kako ste vi došli do 65% investicija u drugom stupu. Možda mi možete kasnije objasniti, ne znam odakle ta brojka, taj postotak 65%. E, nisam to nikada prije čuo. A što se tiče dobrovoljne vezane potpore, znam da se Njemačka tome protivi. E, to je jedina zemlja koja ne koristi dobrovoljnu vezanu pomoć ni za što. Nažalost, ja ne mogu predstavljati samo Njemačku, nego 27 država članica i brojne zemlje podržavaju takav sustav. Mi smo u ovom prijedlogu to smanjili na 10%, ali smo omogućili dodatnih 2% za proteinske usjeve što je posebno značajno i za vas. E, no da kako to će biti isto tako predmet pregovora, te brojke i ciljevi će sigurno biti nešto o čemu se, će se pregovarati. Gospodine Flanagan, e, moram priznati da me nije potpuno iznenadilo ovo što ste rekli. Međutim, ako ZPP ne generira mnogo novca, a države članice trebaju donijeti određene odluke, one moraju isto tako uspostaviti sustav za preraspodjelu sredstava. I mi želimo da takav sustav bude na korist manjih OPG-a. Oni mogu, e, dakle, imaju e, dosta e, manevarskog prostora i fleksibilnosti gdje vezano s to na što će staviti naglasak. U svakom slučaju mi smo htjeli predstaviti prijedlog na taj način. I da kako, ako e, nam podnesete amandmane e, pravodobno, mi ćemo ih proanalizirati. Ovo je inače prva prilika koju smo imali na ovome odboru. Ja ne želim, e, ne želim to ne želim pokazati neki, neki manjak poštovanja prema ovome odboru. Gospodin De Castro i gospodin Des i svi ostali su dali svoj doprinos. Mislim da to pitanje nije lako riješiti. Ali mislim da za to postoje rješenja koja se razlikuju ovisno o države članici. Ja bih htio da se što više potpore, zapravo čak 100% potpore, da završi u rukama stvarnih aktivnih poljoprivrednika. Što se tiče ovog crnog tržišta, E, mislim da je također na državi članici da regulira vlastiti porezni sustav. Ja ne mogu tu ništa poduzeti, osim ako ne postoje neka pitanja koja se odnose proračuna Europske unije. U tom slučaju možemo pokrenuti postupak pred Olafom. Inače, Finska je dobar primjer veće fleksibilnosti u drugom stupu. Mi smo dobili zahtjev od finske vlade e, i nekih drugih nordijskih zemalja, Švedske, Nordigate je e, poseban sustav potpora za e, određene klimatske mjere. E, čuo sam u više navrata da vas brine ovo ograničavanje plaćanja. Ako vi imate problema s tim u Španjolskoj, Eh, ja ću, možete mi nešto više reći o tome, ja ću se uskoro sastati s vašim novim ministrom i razgovarat ćemo o tom, ali i o drugim pitanjima. Upravo mi sada kažu da ću morati uskoro iznijeti zaključke. Što se tiče simplifikacije, mi ćemo uistinu dati sve od sebe kako bismo pojednostavnili postupak za poljoprivrednike Gospodin Kanovski je spomenuo 2022. To je prva financijska godina. Ovisi e, hoće li to biti 2022. ili 2023. Treće, to će ovisiti o tome koliko ćemo brzo djelovati i bit će nekih izuzetaka za male poljoprivrednike. Države članice će definirati ciljeve kojima će se nastojati ispuniti glavni ciljevi. E, spomenuli ste MFF, simplifikaciju, eksternu konvergenciju, ne znam imali još nekih pitanja. E, Peter je spomenuo šumarstvo. Mislim da će šumarstvo e, biti vrlo važno u ispunjavanju ciljeva u području ublažavanja klimatskih promjena. I mislim da bi države članice sve trebale izaći s mjerama za klimatsko, ublažavanje klimatskih promjena i da kako ti prijedlozi će značiti više drveća. Ja neću pregovarati o Brexitu, mislim da će biti brojnih drugih prilika da argumentirate svoje stalište britanskoj vladi. Mi imamo najviše standarde u području dobrobiti životinja i jedan od konkretnih ciljeva ZPP-a je očuvati zdravlje i dobrobit životinja kao i naših e, građana i dakle to je nešto što je važno za naše društvo i to je, je i jedan od formuliranih ciljeva. E, ustavni stav e, Belgije ćemo uzeti u obzir u ovom kao i u drugim pitanjima i inače u ustavnopravna stajališta drugih zemalja će se uzeti u obzir, pritom mislim na Španjolsku i na neke druge zemlje, to je vrlo osjetljivo pitanje koje će se morati odraziti i na e, konačni prijedlog. Znam da nisam uspio odgovoriti na vaša, sva vaša pitanja, ali nadam se da sam uspio odgovoriti na većinu. Hvala vam, e, da gospodine povjereniče. Mislim da su najslabiji aspekt e, instrumenti za oblažavanje kriznih situacija u ZPP-u, to bi bilo prvo. Zatim, kao što smo najavili na početku ovoga sastanka, zbog e, pravnog spora prevođenje će sada stati. Hvala. nadmjer nadmiar deszczu, suše. E, jak korigovati i u rolniku?